U skladu sa člankom 105. stavkom 6. poslovnika predsjednik eh, konferencije predsjednika priopćio mi je sljedeće. Nema prigovora na preporuku odbora Ekon za odluku i nema prigovora u odnosu na delegirane pravne akte. Preporuka se smatra usvojenom ukoliko jedan klub i najmanje 14 zastupnika izraze prigovore. U ovom slučaju će doći do glasovanja, a tu preporuku možete pronaći na internetskoj stranici. E, nadležna rumunska tijela podnijela su zahtjev za ukidanje e, imuniteta gospodina Danike